to predstavi. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Upravo sam se vratio sa sastanka kolegija gdje smo se dogovorili oko našeg programa rada za 2018. godinu. Drago mi je što mogu biti ovdje i predstaviti vam